konferencija predsjednika zaključi svoj rad, što je skoro gotovo, no prije nego što završimo imam dva pitanja. Prvo, gospođe Forence, e, o poslovniku, izvolite. E, molim lijepo, htjela sam pitati da li je u skladu s poslovnikom Europskog parlamenta prihvatljivo ovo što je rekao kolega Markus Ferber da bi trojka trebala e, ući u Rim i preuzeti Ministarstvo financija. E, moram vas podsjetiti da je e, da je Italija bazirana na svom ustavu i e, mislim kada se Njemci ne bi petljali u ovu situaciju da bi možda bilo više socijalne pravde u Europskoj uniji. Molim da to preuzmete na znanje. Hvala sada, gospodin. To smo primili na znanje, sada gospođa Garcia Perez ima riječ. Hvala, predsjednice. Ovoga jutra Europski sud pravde odbio je odluk predsjedništva e, prema gospodinu jednom zastupniku kada je, koji je napao prema Korvinu Mikeu koji je napao dostojanstvo žena. Europska unija trebala bi štititi dostojanstvo žena. Dakle, naš dom mora čvrsto stajati na strani odbrane prava žena. Hvala. Hvala gospođo, presuda je upravo donesena, kao što ste rekli, bit će proučena i mislim da imamo još jednu kolegu koja ima pitanje pošto pridržavanja poslovnika. Izvolite. Želim odgovoriti. Europski parlament najprije treba zaštititi slobodu govora ovdje, jer e, pridikuje cijelome svijetu kada e, da treba slobodno govoriti. Dakle, kažnjavati nekoga zbog slobode govora ovdje je neprihvatljivo. Dakle, ova presuda je e, dobra i stoji na strani poštivanja ljudskih prava i drago mi što je donesena. Hvala. Da li se ovdje radi o još jednom poštivanju, e, pridržavanju poslovnika? Gospodine Gualtieri, izvolite. Hvala. Kao predsjednik odbora za ekonomska i monetarna pitanja zaista me zabrinulo kada sam pročitao izjavu mog prvog potpredsjednika gospodina Ferbera koji kaže da će e, trojka na njemačkom ein manširan in Rom und Finanzminister E, Zolte, citat na njemačkom, dakle ovakvo nešto smatram neprihvatljivim. Attendiamo delle scuse formali e un ritiro. Tražemo e, formalnu ispriku jer ovakvo što je neprihvatljivo u protivnom u sljedećim će danima biti vrlo teško surađivati svojim mojim potpredsjednikom. Hvala. Gospodine Werber, jeste li rekli da, želite, da se želite očitovati? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hvala predsjednice, dragi kolege. Njemačka televizija me pitala što bi se dogodilo kada bi se Italija je našla u situaciju u kojoj ne bi mogla plaćati svoje obveze. I ja sam rekao da kada bi se to dogodilo s Italijom, onda bi trojka trebala to preuzeti u svoje ruke za očuvanje eurozone. Molim vas, pustite da završim. Dakle, upravo smo čestitali Europskom sudu zbog djelovanja u smislu jačanja slobode govora. Dakle, budimo dosljedni. I formulacija koja je spomenuta ovdje nije iz mojih usta, možda je krivo prevedena. Ja sam se zadovoljio time da opišem mehanizam kako je funkcionirao u prošlosti, mehanizam trojke, tako da ako se zadovoljite time da poslušate što sam rekao u originalu, to nije jednako skandalozno kao ovo što vi sugerirate. Dobro, zaključit ćemo ovo. Uz dužno poštovanje, molim vas da ovo riješite u okviru odbora. Mislim da je to prikladno mjesto za tako što. A sada bih prešla na glasanje. Kolege, molim vas, možemo li preći na glasanje? Oni koji žele glasati, recite to sada dizanjem ruke. Hvala. Prelazimo na prvo izvješće, a tu se radi o stanju u Iranu. Glasamo o cijeloj rezoluciji. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.